točka dnevnog reda je rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava i to u trajanju od najviše sat vremena prema članku 122. našeg poslovnika. Prva točka se tiče Pakistana i e, najnovijih slučajeva progona.